de l'organisation. Good afternoon, everybody. Dobar dan svima. Thank you very much for coming to this high-level conference on migration management. Hvala vam svima što ste došli na ovu konferenciju na visokoj razini o migracijama što organizira Europski parlament dan uoči održavanja sastanka na vrhu Europskog vijeća. Želim, želim zahvaliti predsjedniku Europske komisije jer po ovom pitanju jako dobro surađuju Europski parlament i Europska komisija. Danas možete govoriti svim jezicima Europske unije, jer se sa i na njih prevodi. A ja ću govoriti materinjim jezikom, dakle talijanskim. Hvala vam što ste došli u tako velikom broju na današnju raspravu. Mjesto i vrijeme ovog događanja nisu odabrani slučajno. Jučer je bio Međunarodni dan izbjeglica, a sutra, kao što sam rekao, održat će se Europsko vijeće na kojem se sastanku mogao dati novi smjer europske politike po pitanju migracija. Otkako sam izabran na mjesto predsjednika parlamenta, rekao sam da ću sljedeće dvije i pol godine posvetiti tome da se smanje udaljenosti od europskih institucija eh, s jedne strane, europskih građana s druge strane i zato se mora jasno i glasno čuti glas Europskog parlamenta e, koji, e, gdje sjedi 751 zastupnik europskih naroda. Ovdje među nama nisu samo predstavnici e, država Europske unije, već i oni iz Afrike i mnoge predstavnici međunarodnih agencija, ali i mnogi drugi dionici koji sudjeluju u rješavanju tog problema lokalne vlasti, gradonačelnici, obalne straže i e, financijska e, policija kojoj čestitam na današnjem danu gdje je praznik. Zatim, e, mnogi drugi koji daju pomoć i liječe sve ljude, djecu među onima, njima. Svima vama hvala što ste došli u Europski parlament i na trudu i naporima koje uložite svakodnevno. Naš je cilj da se jasno čuje vaš glas i naš glas. Obratit ćemo se i šefovima država i vlada koji će se sutra i preko sutra sastati kako bi se bavili pitanjem imigracije. Ne možemo više gubiti vrijeme moramo djelovati brzo i odlučno. Ipak, sadašnja situacija nije jednostavna. A građani se pitaju pa kako će to Europa rješavati probleme. Jer prema eurobarometru traži se da institucije riješe pitanje koje su zaista bitna borba protiv terorizma, migracija, nezaposlenost mladih. Drugim riječima, pitanje vezane za socijalnu politiku. Situacija vezana za migracije ne može ostati ovakva kakva je sada. Situacija se pogoršava zbog rata u Siriji. Blinski istok je u problemima, subsaharska Afrika ima puno problema. Drago nam je što je s nama predsjednik vlade Libije Al-Saraj, kojem zahvaljujem što je došao na današnji sastanak. On će nas moći posvjedočiti o tome koliko je teško rješavati interne probleme u mnogim afričkim zemljama. Moramo stati na kraj trgovini eh, muškaraca i žena koje vrše kriminalci, kri, organizacije kriminalaca koje zarađuju tako što eh, se hrane eksploatirajući eh, nesreću mnogih žena, muškaraca, djece, ljudi koji ne mogu više živjeti u vlastitoj zemlji. Ili zbog klimatskih promjena gdje se pustinje šire, ili pak zato što tamo postoji Boko Haram ili pak e, mnogi drugi problemi. Mnogi će iz svih tih razloga i zato što su izgubili nadu krenuti s juga prema sjeveru. Moramo djelovati prije nego što prevlada svugdje to očajanje. Naši građani smatraju da je pred ovakvim problemima Europa ponekada nepokretna, možda čak indiferentna. A populisti e, stalno govore e, i postaju sve jači zbog e, gnušanja koje izražavaju i zbog straha koje šire. Ali mi ne možemo razočarati europske sugrađane moramo naći rješenje, moramo između ostalog više i ulagati. Nisam ovdje mislio na posebne sektore našeg gospodarstva, ali sljedeći europski proračun morat će tražiti više ulaganja po pitanju hitnih stvari vezanih za migracije jer ne radi se samo o problemima vezani za javni red i mir i sigurnost. Radi se o temeljnom političkom problemu s kojim se moraju suočiti europske institucije. Europski parlament kao i Europska komisija rade na tome da na bolji način riješe probleme izbjeglica. To je tek dio velikog pitanja i problema migracija. Pravo na život i spašavanje ljudskih života naše su temeljne vrijednosti. Istovremeno to ne znači e, da se ne trebamo čvrsto boriti protiv ilegalne imigracije. Ono što je važno jest ustanoviti da je propao sustav pravičnog raspoređivanja izbjeglica od 2015. do 2016. godine 2,5 milijuna ljudi zatražilo je azil, a Italija i Grčka koje su na prvoj crti u sadašnjem sustavu moraju raditi i obrađivati najveći broj tih zahtjeva. Zaista je nepravedno da mali broj država rješava te, ta pitanja, a uz to oni spašavaju ljudske živote u moru. To nije Europa koju su željeli utemeljitelji Europske unije. Solidarnost je u srži toga što smo zajedno. Međutim, ne bi bilo u redu da krivnju stalno svaljujemo na Europu. Što se tiče pitanja azila, zahvaljujem Jean-Claude Junckeru jer je komisija predložila hrabru reformu. Europski parlament zajedno sa svojim odborom za građanske slobode radi na tom prijedlogu kako bi se sustav azila poboljšao, postao učinkovitiji. A usvajanje je predviđeno prije kraja ljeta. Automatsko prebacivanje zahtjeva za azil prebacivalo bi se dakle iz zemalja koji su dobili prekomjeran broj takvih zahtjeva na druge zemlje koji imaju manje. Moramo sve učiniti kako bi se pravila poštovala. Bilo mi je drago da se Europska komisija čvrsto odlučila otvoriti postupak kršenja prošloga tjedna prema onim državama koji nisu poštovali pravila. Ne radi se ovdje o kažnjavanju nekoga jednostavno, radi se o tome da se obveze moraju ispunjavati, a solidarnost ne znači samo primati, već i davati drugima. Nadam se da će otvaranje postupka kršenja omogućiti rješavanje dijela problema nisam nikada bio gorljivi pobornik postupaka kršenja. Međutim, kada usprkom insistiranju se oglušuje na zahtjeve i ne poštuju se pravila, onda je ispravno da Europska komisija traži da se ta pravila poštuju. Dragi Jean-Claude, morate znati da vas Europski parlament velikom većinom podržava u želji da učinite sve kako bi se pravila poštovala. Komisija dakle nije ovdje sama. E, često se krive države e, krive europske institucije za nerad. Međutim, države članice su često te, a ne europske institucije koje ne ispunjavaju obveze i moramo to reći jasno i glasno. Jasno je da po pitanju vanjskih granica da zemlje, e, europske države koje su na granicama Europe imaju veći teret. Mađarska, ali i Španjolska, Francuska, Portugal, Grška. Vanjsku granicu moramo bolje čuvati. Dobar je izbor koji smo uvijek podržavali, a odlučila ga je e, Europska komisija, da u Bugarskoj imamo pograničnu stražu. Jednostavno, to je poruka da Europa ne želi jednu državu ostaviti samu. Moramo dalje nastaviti ići tim putem. Koristite svim instrumentima koji su nam na raspolaganju. Koristite satelitskim sustavima Galileom i Kopernikom koji mogu biti korisni e, u ovim operacijama. Ojačati unutrašnje granice znači braniti unutarnje tržište, čvršće granice Znači da možemo bolje braniti naše četiri slobode. Moramo u tom smislu e, ojačati vanjske granice jer zatvoriti vrata bi značilo da se pogoršaju, da će situacija pogoršati, a ne poboljšati. Smatram dakle da moramo nastaviti ići naprijed. Bilo bi zaista fatalna greška da se granice zatvore. Dragi gosti, dragi prijatelje, dragi Jean-Claude, zaista je važno da imamo našu strategiju za Afriku. Afrika mora biti jedan od velikih prioriteta Europske unije od danas pa u sljedećih nekoliko godina. U potpunosti dijelim prijedlog Europske komisije da se ulaže više. Već postoji paket što ga je povjerenik Mimica predstavio. Ulaganje od 40 milijardi eura. Komisija je odlučila potvostručiti iznos za Libiju sa 200 na 400 milijuna. Međutim, moramo napraviti još i više. Vjerujem da će se u sljedećem proračunu e, naše zajednice uz potpunu potporu Europskog parlamenta taj iznos povećati. Moramo to napraviti zato što jedina mogućnost koju imamo jest da pospješimo gospodarski rast i smanjimo siromaštvo u Africi kako bi smo spriječili gubitak nade budućih naraštaja u Africi, nade da ostaju kod kuće. Oni moraju imati poduzeća koja će otvarati radna mjesta i mladima dati mogućnosti i budućnost. Moramo dakle surađivati sa afričkim tvrtkama. Pozvali smo stoga ovdje i predsjednika Afričke unije i predsjednika Ujedinjenog Guštereša i e, predsjednika zajednice zapadnoafričkih zemalja. Prošlog tjedna u parlamentu se održao tjedan Tunisa, a s nama je danas i predsjednik vlade Al Saraj i e, predsjednik parlamenta zapadnoafričkih zemalja. Naše znanje u poduzetništvu zajedno sa velikom ekonomskom diplomacijom i akademskom diplomacijom je vrlo bitna. Jean-Claude Juncker i ja se slažemo da europska ekonomska diplomacija može igrati važnu ulogu u rješavanju problema u Africi. Vjerujem u mogućnost zajedničkih poduzeća da možemo surađivati s Afrikom, a isto tako i Europska investicijska banka e, tu može igrati bitnu ulogu. Dakle, trebamo razraditi plavu političku e, strategiju. Jean-Claude je imao pravo kada je kao predsjednik komisije rekao da politika nečemu služi. Europa i Europska komisija ne smiju predstavljati birokraciju. Oni moraju predstavljati politiku, a politika je ta koja daje smjernice o tome kako treba raditi. Vjerujem da je taj put vezan za Afriku i razvoj Afrike i sve većem prisustvu Europe u Africi. Ne kao što neki tvrde kako bi došlo do nove kolonizacije u Africi, ne, već da imamo odnose koji će biti bratski, ravnopravni E, gdje ćemo pokazati poštovanja prema ljudima i narodima s drugih kontinenata. Drago mi je i nadam se da će se naći pravi konsensus i u svjetlu e, budućeg sastanka na vrhu između Europske unije i Afričke unije koja će se krajem studenog održati u Abidžanu u obali Slonovače. Ove su godine 27 država članica Europske unije potpisali e, ugovor kojem su rekli da žele ponovno obnoviti Europsku uniju. Migracija je bila jedna od bitnih tema. Sutra će se za istim stolom nalaziti isti šefovi država i vlada koji su potpisali taj angažman i morat će ga sada potvrditi. Na sastanku na vrhu kada se budem obratio e, sudionicima na početku reći ću im da trebamo podržati tu poruku da je došlo vrijeme da damo konkretne odgovore našim građanima koji traže da Unija ih bude sposobna zaštititi te da afirmira vlastite vrijednosti. I to ne samo na papiru, već stvarnim, konkretnim djelovanjem. To je od izuzetne važnosti. Već u, se u mnogim europskim e, zemljama počinje gledati na Afriku i tamo se vidi mnoge perspektive. Problemi nisu na desetke tisuće izbjeglica koji nam mogu pristići, već su to milijuni ljudi koji bi iz svih ranije navedenih razloga mogli odlučiti iz očaja otići iz Afrike i doći ovamo. I zato trebamo odmah sada početi djelovati. Zato nam je potrebna velika strategija. Uvjeren sam da će Jan claude Jean-Claude Juncker, kojem ću sada prepustiti riječ, zajedno sa mnom biti veliki zagovornik političkih izbora Europske unije kako bismo se suočili s tim problemom, kako bismo se sve više i sve većom pozornošću gledali na Afriku, kako bismo se usmjerili na sredozemlje, kako bismo dali odgovor onome što brine naše građane, ali isto tako da pošaljemo poruku sugovornicima s one strane Mediterana i reći im da će Europa biti i jest njihov prijatelj, da će Europa biti pouzdana i da će se s njom moći izgraditi budućnost nade za djecu Afrike, Europe i Bliskog istoka. Hvala. Eh, carissimo Antonio. Predsjedniče, dragi Antonije, predsjedniče Pitela, predsjednice uvaženi zastupnici, eh, ministri. nažalost, ne mogu govoriti na materinjem jeziku, luksemburškom, jer samo nekolicina od vas ovdje govori luksemburški, pa ću se izraziti drugim jezicima. E, počet ću njemačkim. Uvažane dame i gospodo, po prvi puta je prošlog tjedna, tjedna e, donesen plan o upravljanju evropskim granica. absolenti iz 16 e, zemalja i sa 20 i nešto sveučilišta su napravili plan za upravljanje. To je dokaz da zaista otvaramo novo poglavlje u e, migracijskoj politici. Zajedno sa Frontexom e, taj plan pokazuje da sada radimo dugoročno na zaštiti naših zajedničkih granica. Zajedno sa mnogima od vas je u za manje od godinu dana uspjelo da nešto dovršimo što je prije bilo nemoguće 20 godina. To jest e, da izgradimo e, europsku e, graničnu i obalnu stražu koju će osigurati velike dijelove naših granica. Već imamo takovih stražara 16 tisuća. 970 u Grčkoj, E, um, gotovo 1000 u Italiji i 56 u Španjolskoj. Usto imamo jedan pool od 15 e, dužnosnika za e, upravljanje granica. Prema tome, moći ćemo dugoročno planirati i ozbiljno upravljati našim granicama. To već činimo. U migracijskoj politici se e, ravnamo po dva temeljna načela, odgovornost i solidarnost. Stoga sam zajedno sa drugima e, za vrijeme izborne kampanje za Europu naglasio da nećemo nikoga ostaviti na cjedilu kad se radi o ljudima u nuždi. Ne možemo dozvoliti da o tome odlučuje samo položaj na zemljospisnoj karti, koliko odgovornosti za izbjeglice nosi određena zemlja. Moramo se svi zajednički e, truditi da pomognemo Italiji. E, Italija je primjer e, kako što znači europska solidarnost. Grčka radi to isto a ne možemo ostaviti Grčku i Italiju same. I toga e, komisija e, podupire ove države članice kao i druge. U Grčkoj i Italiji imamo jedan e, centralni prihvatni centar u kojem rade europski dužnosnici i stručnjaci iz država članica. Također smo se pobrinuli za modernu opremu, kako i, i, zato da broj e, tražitelja azila kojima se uzimaju otisci e, prstiju je znatno porastao. E, prošle godine je to bilo samo 18%, a sada je to već gotovo 100%. To je potrebno za kontrolu i uredne odnose. Istovremeno e, smo tamo počeli e, gdje e, da spriječimo da izbjeglice uopće nastupaju na taj opasan put. Mi spašavamo mnoge izbjeglice. Mi ćemo stati na kraj trgovanju ljudima. Imamo sporazum sa Turskom koji je do toga doveo da je broj e, izbjeglica koje nam stižu iz Turske i, e, e, Grčke pao za 81%. Moramo se podsjetiti, dame i gospodo, kako smo daleko došli u tako kratkom vremenu. samo u prošloj godini šest tisuća izbjeglica su došli u sigurna utočišta u Europu a tisuću ljudi je premješteno iz Grčke Italije. Naravno, to nije dovoljno, ali to je eh, povijesni početak i to eh, daje zamah premještanju eh, onih ljudi koji se kvalificiraju za to. Solidarnost, međutim, nije jednosmjerna ulica. Svaka zemlja mora snositi svoj pravičan dio odgovornosti i ako neki to odbijaju, komisija mora e, biti odgovorna. Počeli smo stoga postupke e, e, protiv zemalja koje ne preuzimaju svoju odgovornost. Pokazujemo da smo ozbiljni. Nisam uopće zadovoljna u postupku premještanja. Htio bih da uvjerim ljude jer solidarnost mora doći od srca. Ako to nije slučaj, onda moramo se držati ob, e, obveznih e, obveza. Sada sređujemo i sustav za budućnost. Sadašnji je sustav e, slomljen, on je presložen, e, postupci traju predugo, a tražitelji, e, podnositelji zahtjeva se ne tretiraju na isti način. Neki su sustavi velikodušniji od drugih i to onda potiče traženje najpovoljnijih mjesta za dobivanje azila. E, stoga trebamo čvrst sustav koji će pomoći učinkovito državama članicama e, e, da, dadu zaštitu onima koje je trebaju i da ostanu u Europskoj uniji. To je bila osnova za prijedlog komisije da reformira zajednički europski sustav azila. To mora biti ukorijenjeno u međunarodnom pravu i to mora ići od prihvata do kvalificiranja i do dublinskih pravila koja identificiraju odgovornost. To usklađuje standarde zaštite, e, sprečava e, traženje najpovoljnijih e, uvjeta za azil i druge nepravilnosti. Potreba za to je hitna. Moramo ići dalje vrlo sam zadovoljan što vaš parlament na čelu s vašim predsjednikom Tajanem u tome napreduje. E, nadamo se da će se to nastaviti i pod estanskim predsjedništvom, kako se događalo pod slovačkim i malteškim predsjedništvom. Moramo naći ravnotežu, naći e, sustav azila koji je prikladan svrsi. Dame i gospodo, kad govorimo o migracijama, ne smijemo nikada zaboraviti da iza statistika i brojaka se kriju muškarci, žene, djece koje bi radije ostali kod kuće, a ne da se upuštaju na nesiguran put da izbjegnu bjedi bijedi i ratu. Naša je odgovornost, nas, Evropljanja, da osiguramo da ove osobe mogu izgraditi bolju u budućnost a da ne e, riskiraju svoj život na e, sredozemlju u rukama beskrupuloznih krimučara. Moramo zato surađivati sa zemljama podrijetla i sa zemljama tranzita kao i, i e, kao s našim afričkim rođacima. Imamo sada jedan novi okvir partnerstva sa Afrikom Borba sa trgovcima ljudima je e, pojačana uz pomoć Frontexa, e, Europola i misijom Sofija. E, pozdravljam sve one koji su dio ovih raznih instrumenata. Europol i oni koji su, sudjeluju u misiji Sofija, svi oni koji su uključeni u obalnu i graničnu stražu e, odlično rade. Bez njih smo izgubljeni, e, bez njih bi mnogo nesretnika bilo e, izgubljeno. Moramo također poticati povrat, vraćanje irregularnih migranata. Time se bravi Međunarodna organizacija za migracije uz pomoć komisije to je već omogućilo da se 4000 takovih izbjeglica vrati u svoje zemlje, u zemlje podrijetla. Nigerija, Tunis i Jordan e, su u pitanju e, u toj pomoći. Moramo e, imati akcije na području Sjeverne Afrike, u Libiji, u Egiptu i Tunisu hitno je da mobiliziramo 9 e, milijardi eura. Već je 9 projekata odobreno e, za Niger, Senegal i Južni Sudan. I na kraju sam e, predložio plan vanjskih investicija za Afriku. kako bi ti projekti mogli E, postati operativni već za sedam godine, godina. E, e, moramo sada poticati suradnju između Europe i Afrike kako bi Afrika mogla odgovoriti na izazove i ispuniti svoje ambicije. Mnogo smo učinili u posljednjoj godini u E, upravljamo mnogo bolje migratornim tokovima. Međutim, ne smijemo biti e, samo zadovoljni. E, ne smijemo stvarati još više deficita u solidarnosti. Moramo konsolidirati ono što smo ustanovili. Jesmo li učinili dovoljno, jesmo li zadovoljni? Da i ne. Jer još mnogo toga ostaje da učinimo, ali to ćemo činiti zajedno. Hvala vam na pažnji. Hvala lijepa. Hvala lijepa gospodine predsjedniče komisije, dragi Jean-Claude, na tvom e, izlaganju, kao i za podršku u o, o našoj, organizaciji. Hvala ti na tvom angažmanu, naročito na ovom području. Kao što sam rekao, možeš računati na podršku Europskog parlamenta. A sada ću dati riječ visokoj predstavnici, gospođi Mogherini. Prije no što je dadem riječ, e, bih joj zahvalio za njen angažman i za rad u Africi, na primjer gdje pokušava naći rješenja e, za mm, i pomaže u kampovima onima koji napuštaju e, svoje zemlje. Mm, mm, to je već e, pozitivna poruka onima koji napuštaju svoje zemlje zbog glada, rata, terorizma. Evo, ovo je ozbiljan angažman i stoga trebamo i angažman e, cijele Europske unije, svih e, zemalja članica, ne samo institucija Europske unije. Stoga dajem riječ gospođi Mogherini. Izvolite. Hvala Antonio. Ja ću govoriti italijanski, dakle e, slijediti tvoj primjer, evo, jer postoji prijevod. Zahvalila bih ti se zaista Antonio na organizaciji ovog događanja danas. I isto tako što si htio uključiti sve partnere koje zajedno s nama rade sve ove godine na tome da upravljamo vrlo kompliciranim fenomenom. Ne moramo stvoriti hitnu situaciju, već moramo stvoriti partnerstva kako bismo zajedno upravljali vrlo kompleksnim fenomenom u e, svijetu. Drago mi je da ovdje i predsjednik vlade Saraži i mnogi drugi značajni međunarodni partneri. I ono što smo napravili u posljednje dvije, dvije i po godine, mislim da smo ostvarili zahvaljujući njihovu radu. Ako mi dopustite, počet ću s osobnom anegdotom. Dan eh, prije saslušanja, prije nego li sam potvrđena kao povjerenica, ovdje u Europskom parlamentu bilo je to 3. listopada 2014. Dakle, dan prije sam bila na Lampeduzi eh, i susrela sam se sa žrtvama već eh, pozna kojim žrtvama e, koji su spašeni od e, potapanja na moru. To su sve bili dakle, ljudi koji su u našim morima i na jugu naših mora jednostavno se utapali u moru. Neki se srame zbog broja ljudi koji tu dolaze. Ja sam se uvijek sramila svih onih koji su, e, koji su se utopili u moru. Ponosna sam na Europsku uniju koja spašava živote na moru i mislim da svaki život koji uspijemo spasiti, a dobro je kada god ne spasimo jedan život, onda je to poraz za sve nas. Kao što je to rekao Jean-Claude, kao što je to rekao Antonio, ovih smo godina otvorili novo poglavlje. Iznad svega Prihvatili smo da migracijske politike i upravljanje tim fenomenom predstavljaju odgovornost Europske unije. Dobro se sjećam da kada smo stigli ovamo, da je to bilo gotovo isključivo u nadležnosti država članica. Mislim da smo zajedno uspjeli u srž svega staviti da netko tko dolazi u Europu, dolazi u Europu, a ne u jednu europsku državu. Dakle, odgovornost se dijeli koje i ta, to je stvoreno iz solidarnosti, ali i iz realizma. Svi europski građani moraju se suočiti s tom situacijom. Mora se obaviti još mnogo toga, naročito u unutrašnjim e, pitanjima. Govorili su o tome i Antonio i Jean-Claude. To je politička borba, ali isto tako i jedna zajednička odgovornost na van koju Evropska unija još nije prihvatila. Ja se sjećam da do prije dvije godine ovakva pitanja nisu nikada bili na sastancima Vijeća za vanjske poslove. uvijek se smatralo da je to unutrašnje poslove ali potrebno je vanjsko djelovanje gdje će Europska unija sa svim svojim instrumentima koji će biti jedinstveni i međusobno različiti. Samo Europska unija tako što može razviti. U proteklih pet godina stvorili smo pet različitih djelovanja Europskoj uniji. Radili smo među institucijama i među državama članicama. Radili smo to na strani E, vanjskog djelovanja. Nažalost, što se tiče unutarnjeg djelovanja, još imamo puno posla. Prvo što smo napravili spasiti živote u moru, ali i u pustinjama. Često vidimo da ljudi gube živote u moru, a često ne vidimo sve one koji gube život u pustinji. Prošlog tjedna zahvaljujući vlastima Nigera, Međunarodne organizacije za migracije Europske unije, spasili smo stotinu muškaraca, što žena, što djece, što su ih krijumčari ljudima pustili e, u e, pustinji. Napustili su ih u pustinji bez vode i hrane. odveli smo ih u Agadeš i onda zajedno sa vlastima Nigera ne samo da smo im spasili život, ne smo im ponudili i alternativu. Naime, da žive dostojanstveno i dali smo im izbor. Libijska obalna straža je 2000 ljudi spasila u posljednjih nekoliko mjeseci. tu je i zapovjednik operacije Sofija ona je važna za rad u teritorijalnim vodama, važno je da se spase životi na moru, ali isto tako važno je i da libijski ribari ponovno e, mogu raditi svoj posao. Na desetke tisuća života spasili smo u sredozemlju. Neki kažu da ovakva situacija privlači druge da migriraju žena koja pristane da dođe na brodicu koja je očevidno nije najbolje kvalitete. Možda je u drugom stanju, možda ima dijete sa sobom. Molim vas, push faktor je veći od pull faktora. Dakle, ima puno više razloga iz kojih ona želi otići od tamo gdje je nego li to što je privlači da dođe res. Nalazi se u teškoj situaciji, dovoljno teškoj da stane na takvu brodicu. Moram reći da sam izuzetno ponosan na rad koji zajedno sa UNHCR-om i s Međunarodnom organizacijom za migracije radimo zajedno i sa naš predsjednikom Vladem Ražom i sa libijskim prijateljima. Radimo vezani za privatne logore u Libiji Situacija u njima je dramatična i samo pristupom Međunarodne organizacije za migracije i UNHCR-a mogu omogućiti da ljudi žive nešto bolje, ponekada mogu spasiti živote. Istovremeno, kada svi radimo zajedno, to je dobro za sve. Dakle, dajemo čak i mogućnost da se dobrovoljni ljudi vraćaju kućama uz pomoć. U posljednje četiri mjeseca dobrovoljno su iz Libije otišli u e, zemlje odakle su došli više od 4,5 tisuće ljudi. Muškarci, žene i djeca. Prethodne godine bilo ih je manje od 50% od te brojke. UNHCR u Libiji radi u vrlo teškojim uvjetima, ali mi sada pokušavamo zajedno s libijskim vlastima situaciju poboljšati. Isto vrijedi i za Niger, gdje je više od 2500 ljudi na dobrovoljnoj bazi se vratilo uz potporu od e, Europske unije i organizacije za migracije u zemlje iz kojih su došli. Nadalje, treća stvar e, i vrlo temeljna stvar, trebamo razotkriti i stati na kraj e, mrežama trgovca ljudima. Više od 3500 brodica smo e, uspjeli presresti i neutralizirati, ali djeluje se i na kopnu. Prije nekoliko tjedana smo među svim međunarodnim e, partnerima bili prvi koji smo dali 50 milijuna eura državama Sahela kako bi njihove snage se mogle moći boriti protiv e, trgovaca ljudima i oružjem. Dakle, kako bi te zemlje mogle djelovati same. Radimo na partnerstvu, a isto tako pomažemo i našim partnerima da radi same, a istovremeno kontroliramo teritorij koji se jako teško može kontrolirati. Četvrta točka, moramo ukloniti sve one uzroke koje ljude e, presiljavaju na to da odu iz svojih kuća. Točno je što smo čuli, da treba izuzetno uložiti u razvoj Afrike. Borba protiv terorizma, protiv e, um, promjena klime, borba za mnogo stošta, to je sve ono što mi želimo, što žele Afrikanci. A mi smo najbliži kontinent Africi, dakle mi smo susjedni e, kontinent. Često govorimo o južnim i sjevernim obalama Afrike. A sada predsjedava Europskom unijom Malta koja je vrlo blizu Tunisa. Dakle, to sam sada opisala kako bih rekla da je u našem interesu da ozbiljno i dugoročno uložimo u Afriku. E, neki govore o Marshallovom planu za Afriku. Ja mislim da smo dovoljno odrasli i veliki da možemo reći da je to europski plan za Afriku. Dakle, plan je sada spreman, privatna poduzeća mogu sada početi ulagati u siromašnije i krhke zemlje Afrike jer ćemo ih mi pratiti na terenu. Treba raditi na socijalnom razvoju, na razvoju društva, na razvoju digitalne e, aspekata u Africi i e, Dakle, taj razvoj je još jedna zajednička odgovornost i partnerstvo i to je posljednja točka o kojoj želim govoriti. Posljednjih godina radili smo puno na partnerstvu po pitanju migracije. Radilo se o zamisli koja je došla iz Europe. Vidimo danas da je to dobra zamisla, Ujedinjeni narodi se sada time bave. Dakle, sve se vrti oko partnerstva. Ne smije imati sjever protiv juga ili pak jug protiv sjevera. Radi se o složenoj situaciji koju moramo zajedno rješavati. Moramo surađivati, surađivati na sredozemlju, surađivati sa susjedima sa sjeverne obale e, E, Mediterana i južne obale Mediterana zajedno i sa Ujedinjenim narodima. To je možda prilika da se ponovno obnovi multilateralizam i sustav Ujedinjenih naroda. Ne radi se ovdje o pitanjima sigurnosti, već na pitanjima razvoja. Održiv razvoj vodi do održave sigurnosti. I samo da vam dam dva podatka. U Agadešu na sjeveru Nigera, odakle se ulazi u Libiju, u svibnju prošle godine 70 tisuća e, je e, migranata prolazilo. Dakle, u svibnju prošle godine, ove godine u svibnju 5 tisuća. Dakle, uspjeli smo smanjiti te brojke. Posla ima još preko glave, ali konačno nakon dugih godina mislim da smo sada na pravom putu i Europa će nastaviti činiti ono što mora. Hvala lijepo Federica. A sada ću riječ prepustiti i istovremeno e, predsjedniku vlade eh, Libije Al-Saražu, našem prijatelju. Hvala mu što je pristao na poziv Europske unije da nam kaže o problemima jedne od najvažnijih država za rješavanje pitanja imigracije. Radi se o državi koja pati, koja je patila ali želimo da i dalje ta zemlja bude u prvim redovima onih koji grade mostove između Europe i Afrike. Predsjedniče vlade Saraži imate riječ.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 Hvala vam predsjedniče vlade na ovom svjedočanstvu e, kao i na <clears throat> zahvalnosti koju je izrazio Europskoj uniji i parlamentu. Libija će uvijek moći računati na podršku Europe. Zajedno ćemo raditi na tome da riješimo zajedničke probleme. Prije nego što pređemo na dva okrugla stola, kratko ću dati riječ predstavnicima određenih institucija. Molim vas da poštujete kratko vrijeme za govor koji je uobičajeno u Europskom parlamentu. Nažalost, ne možemo biti fleksibilni na tom planu jer imamo velik broj gostiju. Najprije ima posebna predstavnica Eh, Međunarodne organizacije za migracije Luis Arbur. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedniče, ekscelencije, eh, članovi parlamenta, gospođe i gospodo. Hvala lijepa Europskom parlamentu na organizaciji ove konferencije u ključnom trenutku za međunarodnu zajednicu koja se trudi uspostaviti sustav za sigurne i uredne migracije i ja se nadam da će tu doći do napretka tijekom 2018. godine da će u Ujedinim narodima se postići jedan takav globalni dogovor. Nekoliko trenutaka će trajati moje izlaganje, govorit ću o nekim kritičnim pitanjima o kojim ćete i vi razgovarati na ovoj konferencija, a to je uzroci e, ovih e, neregularnih e, migracija, povratak i integracija izbjeglih. Dakle, upravljanje migracijama na nacionalnim, regionalnim i na globalnoj razini se i dalje odvija i u tijeku 2017 te e, već je 2700 e, osoba e, izgubilo živote na rutama migracija, preko 70% toga na sredozemlju. Svakog dana tisuće ljudi se sigurno i legalno kreću iz države u državu gdje rade, plaćaju poreze, imaju uredne živote i vraćaju se. I mnogi pojedinci, međutim, E, čine očajnički e, odabir i e, plaćaju najvišu cijenu E, da bi e, izvan svoje zemlje postigli sigurnost i dostojanstvo. Dakle, to je njihov e, odabir, odabir u stvarnom životu, oni odlučuju hoće li ostati tamo gdje jesu ili će krenuti na put, neki se boje sukoba i progona i susreću se sa naj težim situacijama e, gladi, e, onda progona, ratova e, i promjena klime, učinaka promjena klime, pa koji put i svega toga, a naravno tu je i lišavanje ljudskih prava, a sva su ljudska bića rođena jednaka i slobodna i imaju pravo na ljudska prava i dostojanstvo. E, oni koji kreću, koji put e, idu e, dragovoljno, a koji puta su motivirani ekonomskim razlozima ili nekim drugim složenim razlozima koji ih natjeraju na bijeg. Međutim, treba uspostaviti mjere boljeg upravljanja tokovima migracija da bi ih se i reduciralo E, i bolje usmjerilo i upravo zbog toga je e, Međunarodna organizacija za migracije e, u Ujedinjenim narodima izdala jednu deklaraciju u kojoj navodi da migracija treba biti pitanje odabira, a ne nužde i e, naravno neki poticaji za migracije su e, vrlo važni, a možemo se s time boriti kroz e, okvira za razdoblje do 2030. za održivo e, migriranje i smanjivanjem određenih stresnih situacija koje ljude navode na pokret iz svoje zemlje, ali ne možemo nikada iskorijeniti migracije niti ćemo ikad moći do kraja e, ih e, usmjeravati na e, siguran i uredan način, međutim možemo tome pomoći, dakle nećemo zaustaviti, ali možemo pomoći, a osim toga možemo i prepoznati čimbenike koji utječu na odabir destinacije E, a to su uglavnom gospodarski čimbenici koji su privlačni za migrante. Pa prema tome, naš zajednički cilj treba biti e, povećanje broja sigurnih puteva za legalne migrante na taj način povećavajući i povjerenje u države i e, također njihove, njihova tržišta rada koja bi mogla apsorbirati migrante. Dakle, Europa bi 2020. godine se mogla suočiti s nedostatkom čak e, preko milijuna zdravstvenih e, radnika i mnogih drugih profesija. Pa prema tome, trebaju nam i migranti, migranti koji e, su usklađeni sa sustavom plave karte, e, ali naravno ne samo oni visoko kvalificirani i profesionalni, e, ne možemo birati samo te. I naravno dobro je da se omogući i spajanje obitelji, zatim protok radne snage i omogućivanje ljudima da putuju urednim reguliranim kanalima i e, traže radna mjesta u raznim društvima e, i to izbjegavajući sivu e, ekonomiju. Povratak i readmisija su vrlo važni kao i upravljanje granicama što sve zahtjeva bolju međunarodnu suradnju i treba biti provedeno na siguran i dostojanstven način poštujući ljudska prava, a zaštita se ne može dovoditi u opasnost ili delegirati nekom drugome. Treba se raditi u najboljem interesu djece i e, samo zakoni i propisi e, koji su e, dobro provedeni ključ su svih europskih vrijednosti i uspjeha europskog projekta i upravo zato je Europa tako e, privlačna kao što jest. I e, uzaludno je pokušavati e, odbijati migrante po cijenu europskog projekta. To je naprosto previsoka cijena. Nešto ću reći i o e, imigraciji i protumigranskim e, osjećajima koji se iskazuju u Europi. E, vrlo često se krivnje svaljuje na migrante i uskraćuju im se prava i zaštita. Ako se to dopušta, omogućeno je da se i u državi porijekla kao i u državi odredišta zapravo ruše određena načela treba promicati uspješnu integraciju migranata uvijek brinući o njihovoj osjetljivosti kao kategorije kao i o potrebama zajednica koje su im domaćini. Neke od najprosperitetnijih svjetskih država su izgrađene radom stranaca i nema nikakvog razloga da se to ne dogodi i danas i zašto to ne, bismo priznali političke obveze i europskih država zahtijevaju pristup migraciji koji se temelji na zajedničkom nastojanju i solidarnosti u svim i među svim državama kao i državama porijekla, tranzita i odredišta da bi se omogućila mobilnost, ljudska mobilnost na siguran, uredan E, i reguliran način i nadam se da ćemo to i postići. Hvala lijepa. Hvala lijepa, gospođo Arbur. Držat ćemo se, molim vas, vremena koje nam je dodijeljeno. U 16 sati predsjednik Juncker mora napustiti e, parlament i imamo e, prije toga još 10-minutnu preskonferenciju. Odbor regija e, ovdje predstavlja predsjednik gospodin Markula pa ćemo njemu dati riječ. Ukupno imamo desetak minuta predsjednici, visoki predstavnici, poštovani gosti. Ja e, imam ovlasti po povjerenju naših građana i moram reći da je vodstvo Europske unije i upravljanje tokovima migracija e, i to pogotovo u e, pograničnim ili graničnim regijama i općinama od iznimne važnosti. Hvala lijepa predsjedniku Tajaniju što je pozvao odbor regija koji može s terena izvijestiti o svojim iskustvima upravljanju krizama, integraciji migranata i borbi protiv rizika oblika radikalizacije pa i u vlastitim zajednicama. Dolazim danas iz Soluna e, i Atene gdje sam razgovarao s lokalnim zajednicama i ljudima koji rade na istočnim granicama. Mnogi predstavnici našeg odbora izravno su izloženi e, ovome o čemu govorimo od e, gradonačelnika Katanije u Italiji, zatim predsjednika regije e, Makedonije, u Grčkoj i tako dalje. 90% svih migranata dolazi preko Libije, srednje mediteranskom rutom e, i e, to u organizaciji krijumčara. E, drugi dolaze iz druge države poput Libanona i Turske. Suočene su s vrlo teškim okolnostima i ovise o pomoći Europske unije u velikoj mjeri. Mi smatramo s regionalne nogomotrišta da je dublinska pravila neophodno primjenjivati i e, štititi e, europski sustav, e, zajednički sustav azila koji se temelji na solidarnosti. Mnogi gradovi i regije e, osjećaju učinak migracijskih tokova i bore se s njima e, i upravo zato je potrebna solidarnost i međuinstitucionalna suradnja kao što to Europski parlament danas predlaže. I mi smo spremni raditi upravo na taj način. Reći ću vam kako e, surađujemo s Libijom. Naša skupština je inicirala projekt partnerstva s libijskim gradonačelnicima koji su zapravo jedina razina legalno izabrane vlasti u Libiji i to da bismo im pomogli izgradnju kapaciteta e, u suradnji s evropskim partnerima i gradonačelnici e, regija e, Flandrije, Murcije, gradova Mekelena, Trsta, Kozije i mnogih drugih e, pomažu danas libijskim kolegama i e, organiziraju edukaciju i sasvim praktične vježbe za pomoć gradovima i regijama Libije. Dozvolite da zaključim tako što ću govoriti i o integraciji migranata i lokalnim aktivnostima širom Europe koje su neophodne za to, kao i humanitarno djelovanje. Mnogi od naših eh, dobrovoljaca eh, pomažu i eh, naravno nije univerzalno rješenje moguće jedno za sve, međutim treba iznaći rješenja koja su prilagođena potrebama pojedinih gradova i regija i upravo zato radimo s lokalnim predstavnicima i e, na nama je da ovo sve omogućimo na terenu i još jednom zahvaljujem predsjedniku Tajaniju na inicijativi, a mi smo spremni i dalje nastaviti sa svojim radom. Hvala lijepa. Hvala vam. Predsjedniče Markula, hvala lijepa što ste naglasili rad koji rade upravo sve E, lokalne vlasti, kako općine, gradovi, regije, e, rade dakle na tome da se riješi problem prihvaćanja imigranata i izbjeglica. A sada riječ dajem gospodinu Tasisu, e, predsjedniku Europskog gospodarskog i socijalnog odbora. Bavili smo se dakle i socijalnim pitanjima, pitanjima rada, E, i potpredsjednica Mogherini se na to osvrnula baš kao i ja i sada ćemo saslušati što će nam reći predsjednik gospodarskog i socijalnog odbora. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče Tajani. Dopustite mi prije svega da pozdravim inicijativu koju ste poduzeli kada ste organizirali u veliku konferenciju o upravljanju pitanjima migracije. To je vrlo bitno pitanje u svim našim društvima. Nadalje, zahvaljujem se i što ste e, gospodarski i socijalni odbor pozvali na ovu konferenciju i hvala kolegama koji su došli i aktivno će se sudjelovati u ovoj konferenciji. Diskurs o migracijama često se ne temelji na činjenicama i utječe na politički život u našim zemljama. Gospodarski i socijalni odbor već dugo se zalaže za novu politiku migracije koja će biti legalna te da učinkovitu reformu europskog sustava azila koji će se temeljiti na solidarnosti. Međutim, prije svega treba lučiti probleme E, izbjeglica s jedne strane i ekonomskih migranata s druge strane. Što se tiče izbjeglica, mi Evropljani imamo obvezu, moralnu obvezu jer je to u koristi naše civilizacije, vezano isto tako za naš prostor slobode i naša temeljna prava. Ne samo da moramo pružiti azil ljudskim bićima koji bježe od rata i smrti. Mi smo na to također obvezni iz pravnog stanovišta, zato što su sve naše zemlje potpisnice Ženevske konvencije iz 1951. godine. Ta je konvencija napisana kako bi se prihvatili izbjeglice iz istočnih zemalja u Europi, a sada upravo neke od tih zemalja odbijaju da prime izbjeglice na e, našoj Evropskoj uniji e, imamo oko 450 milijuna stanovnika, a iz prijedlozi iz 2015. godine bili su da se premjesti oko 160 tisuća e, imigranata, što predstavlja 0,03% europskog stanovništva. Šteta što u tome ne uspjevamo zato što neke države u tome ne sudjeluju. Jer druge države izvan Europske unije prihvaćaju i prihvat, prisiljeni su prihvatiti na milijune ljudi koji traže međunarodnu zaštitu. Pozdravljam ovdje predsjednika Europske komisije kao i sve njegove kolege zato što su pokrenuli postupak kršenja protiv onih država članica koje ne poštuju obveze i angažmane koji su prihvatili na tom planu. Europski gospodarski i socijalni odbor smatra da je nužno preći na reformu koja će biti učinkovita i pravedna i koja će ustrojiti novi sustav zaštite koji će biti zajednički, zajednički koja će imati u sebi jamstva, sigurnost i učinkovitost i omogućit će legalan put do Europske unije u slučaju kada se radi e, o ljudima koji su žrtve progona. Što se pak tiče ekonomskih migranata, tu je situacija drugačija. Na desetke, ne, na milijune e, ljudi u e, svijetu bi htjeli emigrirati u Europsku uniju. Nemojmo biti licemjerni, nije moguće prihvatiti sve njih. Međutim, s obzirom na demografsku situaciju, migranti će nam trebati, ali oni trebaju doći putem postupka redovne migracije. Iz tog razloga nužna je suradnja s trećim zemljama. Kako bi ta suradnja bila učinkovita u borbi protiv dubokih uzroka migracije. Bilo mi je drago čuti da je predsjednik Europske komisije kao i gospođa visoka predstavnica, su govorili o investicijama. Ta su ulaganja nužna u te zemlje. Međutim, ne smijemo zaboraviti niti političku institucionalnu kao niti administrativnu dimenziju koje su ključne za blagostanje u tim zemljama. Naša strategija mora omogućiti jaču potporu u rješavanju sukoba i jačanju države, promicanje demokracije i ljudskih prava i za kraj razvoj e, civilnog društva. A sada nešto o europskoj pograničnoj straži. Nije normalno da obveze budu obveze zemalja koje su na rubu. Danas su to zemlje juga, sutra će to možda biti zemlje sjevera ili istoka. Nisu te države one koje moraju braniti naše granice, već cijela Evropska unija to mora činiti. Frontex je dobro došao, ali do napretka mora doći moramo imati sasvim sigurno i europsku obrambenu politiku. Što se tiče situacija e, i integracije izbjeglica i migranata u lokalne zajednice, važno je da ih lokalna zajednica prihvati, ali isto tako i da oni prihvate lokalnu zajednicu. Uspjećemo ćemo to ostvariti samo u okviru globalne socijalne politike što znači da moramo uzimati u obzir probleme na koje ljudi nalaze u lokalnim zajednicama. Moramo se staviti u kožu migranata, nekoga ko traži e, socijalnu naknadnu ili malu e, mirovinu ili pak samohrane majke koja je nezaposlena. Moramo shvatiti da ćemo teško moći dobro integrirati migrante tamo gdje je velik broj ljudi suočen sa siromaštvom. Lokalne zajednice moraju igrati još važniju ulogu kako bi omogućile bolje razumijevanje, bolji prihvat i integraciju migranata. Mi razumijemo koje su sve problemi vezani za migrante i humanitarni problemi su tu. To se pojavilo od prvih znakova krize. Iz tog razloga naš je gospodarski i socijalni odbor od samog početka ovih problema otišao na 11 mjesta da bi komuniciralo i vidjelo kako rade različite udruge koje su štitile migrante i e, kako bi vidjeli kako se njihov rad može poboljšati mi želimo pridonijeti razradi europskih politika. Gospodine predsjedniče, ne smatramo da smo mi ti koji drže u rukama cijelu istinu. Ne, ali mi želimo sudjelovati zajedno sa drugim predstavnicima civilnog društva u davanju prijedloga, a naši su prijedlozi sinteza svih gledišta koje su ljudi izrazili. Mislim da su ti prijedlozi mudri i da bi europske institucije više te iste prijedloge trebale uzeti u obzir. Hvala lijepa. E, hvala vam, e, drage predsjedniče Gospodarskog i socijalnog odbora. A sada zaključni dio ovog e, našeg prvog dijela prije dva okugla stola. da čujemo riječi E, još preostale dvojici govornika. pokušat ću kratko govoriti. Jučer je bio svjetski dan izbjeglica, a što je prilika da objavimo godišnju statistiku NHCR-a, a što je podsjetnik da doista e, je svijet u priličnom neredu. 60 e, je 5,5 milijuna ljudi e, raseljeno zbog e, progona, krčenja ljudskih prava, sukoba i nasilja. Isto je tako važno analizirati te brojčane pokazatelje. Dvije trećine, preko 40% je raseljeno unutar njihovih e, država i ne mogu e, se e, iz njih izaći. 17 je milijuna onih koji su na brizi UNHCR-a i od toga 84% živi u očajno siromašnim dijelovima E, planete. I e, skrenut ću pozornost na tri stvari. Jedno od velikih je postignuća čovječanstva azil, odnosno pružanje zaštite potrebitima konvencije iz 51. koja u kojoj e, su zacrtani ta načela, to je instrument nastao nakon drugog svjetskog rata u Europi i izvjeglice podsjećaju da živimo u međusobno ovisnom svijetu, u prostoru gdje se susreću lokalno i globalno i znamo da je ovdje puno predstavnika regija i gradonačelnika koji svakodnevno rade e, da bi skrbili za migrante i izbjeglice. Neki dolazak izbjeglica e, vide kao prijetnju e, sigurnosti ili nečem drugome. To su najčešće oni koji nikad nisu ni vidjeli izbjeglicu, te s njima radimo i e, pokazujemo im da su to ljudi koji mogu i žele e, doprinijeti, a ne e, ljudi koji nam žele nešto oduzeti. Trebamo osigurati odgovarajuće integracijske programe i nije stoga neobično što je glavna skupština UN-a već 46. godine pitanje izbjeglica e, proglasila međunarodnim pitanjem i nema nikakve dvojbe da je jedini način prema budućnosti e, više lateralnost e, i da je to u interesu svake države. Dakle, dakle jedan takav multilateralni okvir unutar Europske unije ali ste put kojim treba ići, ali smo naučili lekciju 2015. godine. Gledajući to eh, iz dalje perspektive mi smo eh, neke prijedloge dali i Europskoj eh, uniji i državama članicama da se više vanjski angažira i želimo s vama surađivati upravo na ovim pitanjima. Na globalnoj razini, kao što je rekla gospođa Arbur, imamo e, jedinstvenu priliku oživotvoriti ono što je prošle godine u New Yorku usvojeno na samitu lidera u obliku deklaracije o migrantima i izbjeglicama i trebamo dakle e, globalni sporazum o e, izbjeglicama e, i veselimo se suradnji s vama i nalaženju načina da ovo profunkcionira jer je to bitno za budućnost čovječanstva. Hvala vam lijepa. Thank you very much for your contribution, Hvala lijepa gospodinu turku a riječ dajem e, gospodinu Skanapjeku. Od Europske investicijske banke. Hvala vam lijepa predsjedniče Europskog parlamenta, predsjedniče komisije, ekscelencije naša banka igra svoju ulogu u upravljanju migracijama intervenirajući i unutar Europske unije i izvan nje. Kao što je rečeno, ekonomske migracije su pitanje i problemi za Europsku uniju. Potrebna nam je dugoročna čvrstoća i dobro gospodarsko stanje i to kroz poticanje ulaganja i održivog rasta Europska unija treba surađivati i e, koristiti sva sredstva koje stoje na raspolaganju kako bi odgovorila na ove e, posebne okolnosti. Europska investicijska banka stavlja na raspolaganje svoje e, znanje i kompetencije u suradnji s međunarodnim institucijama. 2016. godine smo uložili 84 milijarde e, izvan e, granica Europske unije i podržali različite integracijske e, projekte koji imaju konkretne rezultate. Na primjer projekte bolje i čišće vode i povezivanje 1,2 milijuna kućanstava na električnu mrežu 1,2 e, milijune e, e, zatim novih putnika u različitim prometnim sustavima. To sve radimo izvan Europske unije i takva ulaganja će donijeti uvjete koji će pomoći da se iskorijene razlozi za migracije. Želimo osim toga podržati nastojanja e, lokalnih e, vlasti, regionalnih vlasti kroz uspostavu posebnih uvjeta e, za ulaganje. Na primjer, Njemačkoj državi, saveznoj državi Brandenburg dajemo potporu za izgradnju smještaja koje će kasnije za izbjeglice koji će kasnije biti pretvoren u smještene kapacitete za studente ili druge namjene. Isto tako radimo i e, na e, jugozapadnom Balkanu e, i podržavamo različite inicijative koje dobivaju podršku Europske investicijske banke. Osim naših kreditnih aktivnosti e, dajemo e, isto tako i sredstva za uspostavu e, bolje gospodarske situacije. 2 milijarde tome će biti namijenjene do 2020. a i kasnije još 35 milijardi. Što je tek prvi dio međunarodnog, odnosno vanjskog investicijskog plana. Odobrili smo i kredit kredite za srednja i mala poduzeća 600 milijuna euro za Jordan, Egipat, Maroko i zapadnu obalu da bismo podržali eh, otvaranje oko 38 tisuća radnih mjesta. Od osim navedenoga imamo i ACP e, migracijski paket i izradu alata e, da bi se što je moguće uspješnije ovaj e, proces odvijao kroz ulaganja za, u inovacije i isto tako za E, različite e, gospodarske e, inicijative u Africi. Želimo pružiti sredstva za stvaranje i upravljanje različitim ekonomskim opravdanim projektima koji će, koje će podržati regionalne lokalne vlasti i poslovne zajednice u suradnji s međunarodnim organizacijama. Veselimo se ostvarenju svega što smo e, naveli. Europska investicijska banka najveći je e, takav čimbenik u regiji i imamo znanje i stručnost koja je neophodna za uspjeh i pružamo tehničku pomoć različitim projektima. E, imamo i različite strukture koje e, surađuju u partnerskom odnosu e, ljudima u regiji ne bi li im donijeli mir, stabilnost i prosperitet, kao što ste i vi rekli, gospodine Tajani, a iznad svega nadu. Puno hvala zaista svim uvaženim gostima. Hvala što su sudjelovali u uvodnom dijelu našeg dana posvećenoj temi migracija. Zahvaljujem istovremeno svim dužnosnicima Europskog parlamenta koji su sudjelovali u e, pripremi ovog događanja. Hvala prevoditeljima, hvala mojim suradnicima, naročito gospođi Latini i hvala svima onim kojima su aktivno pridonijeli da ova rasprava bude učinkovitije. Sada će doći e, e, do konferencije za tisak e, gospodina Junkera, gospođe mongerine i moje malenkosti. Istovremeno prvi okrugli stol održat će se ovdje Predsjedavati će predsjednik odbora Libe, zastupnik Moraeš, dok će drugi okrugli stol biti upravo nasuprot u dvorani 03C50. Tim okruglim stolom predsjedavat će gospođa Evan, predsjednica odbora za razvoj. A tiskovna konferencija je u e, dvorani predviđenoj za tiskovne konferencije. Hvala svima.